Dear Dragi kolege, prelazimo na glasanje. Sve ću zamoliti da zauzmu svoje mjesta i da se pripreme za glasanje. Najprije glasamo o izvješću gospodina Sikjerskog.